Il voto è Glasovanje je završeno. Svi ste glasovali usvojeno. Prelazimo na točku 10. dnevnog reda. prigovor u vezi članka 106. poslovnika, dakle obnova odobrenja aktivne tvari bentazona. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada Prelazimo na glasanje u vezi točke 12. Riječ je o mišljenju eh, Zofoli. A riječ je o temi logistika i multimodalni promet. Prvo glasujemo stavak, oprostite, kompromis 1. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći amandman za? Protiv? suzdržani, Odbija se. Drugi kompromis za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šesti. Oprostite, kompromise broj četiri. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman jedanest, Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Kompromise broj tri, Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peti kompromis za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53 za, protiv, koji je suzdržani, usvaja se. Amandman 54 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se i konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Jeste svi glasali? Zatvaram glasanjem. Usvaja se. E passiamo adesso a, al voto del Prelazimo na glasanje izvješća Busoje o novim psihoaktivnim tvarima. Polazimo sa glasanjem amandmana 32. Tko je za, protiv, suzdržani, usvajani. Prvi kompromis. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7. Tko je za, protiv, tko je suzdržan? Usvaja se. 35. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Um, amandman 37 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42, tko je za, tko je protiv, provjera. Avete votato tutti il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se 19. Za, protiv? Usvaja se 19. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se 21. Za, protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 2. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se 25. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 27. amandman, za, protiv, suzdržani, usvaja se 29. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 30. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći amandman. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 31. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Elektroničko glasovanje za cijeli amandman. Otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitke. We have finished the voting session and then uh, if someone wants... Završili smo, završili smo s glasovanjem. Ako netko želi napustiti prostoriju, molim da to učini brzo i u tišini.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 Sada ćemo imati razmjenu gledišta s komisijom o transmisivnim spongiformnim encefalopatijama. to je uvršteno na dnevni rod nakon e, odluke koordinatora. Dajem e, riječ komisiji, odnosno gospodinu Eriku Tebernardnu, da nam izloži stanje e, stvari, odnosno sadašnju situaciju. Izvolite. Hvala predsjedniče. Uvaženi zastupnici, želim vam zahvaliti što ste me pozvali da vam predstavim trenutnu situaciju vezano uz uredbu o transmisivnoj spongiformnoj encefalopatiji. Nakon, e, prezentacija će biti razmjerno kratka. Kao što vam je poznato, glavna uredba je usvojena 2001. godine u trenutku kada je izbila kriza GSA, odnosno goveđe spongiformne encefalopatije. U tom trenutku je još bilo mnogo takvih slučajeva, pa su mjere koje su u tom trenutku donesene bile iznimno stroge. Kao što ćete vidjeti iz mog izlaganja, to je dovelo do značajnog smanjenja broja slučajeva oboljenja od GSA u Europi. Dakle, u nekoliko godina je došlo do značajnog pada slučajeva i slijedom toga je su usvojena dva putokaza. Prvi putokaz koji obuhvaća veći broj mjera koje su prenesene u zakonodavstvo Europske unije, posebno kada je riječ o dobi za uklanjanje kralježnice, stupnju tolerancije za prisutnost kostiju u nekim vrstama prehrane, dozvola za korištenje ribljeg brašna i tako dalje. Drugi putokaz koji obuhvaća razdoblje od 2010. do 2015. godine uvodi određen broj dopunskih mjera. Tako da sada imamo iznimno mali broj slučajeva, oko 90 e, za, na ukupno 90 milijuna goveda u Europi. Dakle, koja je trenutna situacija? Neke mjere su već na snazi. Mi smo revidirali popis specifičnog rizičnog materijala vezano uz goveđa crijeva. Zatim smo zaustavili sustavno ispitivanje životinja za klanje koje su zdrave u većini država članica. Zatim smo povećali dob za e, testiranje rizičnih životinja E, da podsjetim, to su životinje koje su mrtve ili koje su morale biti hitno e, usmrčene. A ponekad se radi i postmortem analiza. Također smo uveli klasifikaciju e, trupova za male preživače vezano uz grebež. Te mjere imaju za cilj poboljšati sanitarni status, dakle u smislu zdravlja životinja. Zatim smo prekinuli mjere e, iskorjenjivanja za atipični grebež. Evo, to su mjere koje smo uveli. Zatim smo e, uveli neke mjere, ali parcijalno. Što se tiče država članica koje imaju nizak rizik, tu smo uskladili mjere koje se tiču specifičnog rizičnog materijala sa pravilima e, Međunarodnog ureda za epizotije. To smo učinili za govedo, za goveda, ali još uvijek e, ne za male preživače. Zatim smo ukinuli zabrinu E, za prehranu od nepreživača prema preživačima, dakle tu smo zabranili da kako kanibalizam. Zatim imamo posebne ustanove koje se e, bave proizvodnim lancem. Imamo e, metode za kontrole. To smo učinili za proteine nepreživača za akvakulturu, međutim još uvijek to nemamo za proteine svinjetine za perad, niti za proteine peradi za, za svinje. Imamo također mogućnost uvesti jedan e, stupanj tolerancije u slučaju male prisutnosti proteina u prehrani. Dakle, prag za djelovanje je definiran za mikroskopiju. E, to mm, bismo mogli razmotriti za neke druge metode, e, međutim to još uvijek nije slučaj. I također nastavljamo ohrabrivati genetsku kontrolu e, što se tiče grebeži dakle to se odnosi na ovce, imamo određen broj programa za uzgoj u tom smislu. I sada ću prijeći na mjere koje tek treba uvesti. Ovo se odnosi na koze, dakle također da kako u kontekstu TSE-a. Ovdje još ništa nismo učinili jer je zatraženo mišljenje od strane EFSE koje ćemo dobiti tek e, tijekom 2017. godine. Nadalje, e, što se tiče klanja, e, dakle tu postoje neki zahtjevi vezano uz dakle uništavanje kohorti, to nije relevantno za atipične slučajeve BSA, tako da ćemo možda to revizirati nakon što O E donese svoja pravila, a to će biti kroz neko dužo, duže vremensko razdoblje. Što ćemo e, učiniti u sljedećih nekoliko mjeseci i godina? Dakle, što se tiče zabrane u prehrani, prije svega tu su kukci, Dakle, propisi o TSE-u se tiču korištenja proteina u prehrani za životinje. Trenutno se ne smiju koristiti proteini koji dolaze od kukaca. Dakle, prvi korak bi bio e, da se omogući korištenje e, tih proteina koji se dobivaju iz kukaca, ali prvenstveno u akvakulturi. Zatim, u drugoj fazi, možda za perad, ali tek nakon što budemo raspolagali laboratorijskim metodama koje su e, dovoljno pouzdane. Zatim izvoz e, životinskog proteina preživača. Trenutno postoji zabrana izvoza naših životinskih e, proteina koji su prerađeni, dakle riječ je o trećoj kategoriji. Ako je riječ o proteinima koji dolaze od životinja za za koje se koriste dakle, u prehrani ljudi. Mi ćemo o tome razgovarati uskoro sa državama članicama i to se odnosi samo na čiste proizvode, dakle za proizvode koji sadrže to, mi ćemo to razmotriti, ali tek u drugoj fazi kada budemo raspolagali pouzdanom metodologijom da možemo e, testirati marker GTH koji je prisutan u tom brašnu. I na kraju proteini za nepreživače i e, njihovo ponovno korištenje u prehrani za nepreživače. Dakle, tu imamo dvije mogućnosti da se koristi e, protein, odnosno bjelančevine svinjetine u prehrani peradi i obrnuto. Što se tiče svinja, e, dakle njihova prehrana je vrlo kompleksna u smislu formula koje se koriste, tako da vrlo često imamo proizvode koji su dopušteni, a proistječu od e, preživača kao što je mlijeko ili pak ili pak krv svinjetina, svinja. Tako da nam trebaju metode koje bi nam omogućile da sa sigurnošću ustanovimo koji je izvor tih e, bjelančevina. Prehrana za perad, ispričam se, ne, nego, dakle, davanje svinskih bjelančevina u prehrani za perad je nešto složeniji slučaj. Ispričavam se, zabunio sam se, moram se vratiti. Dakle, postoje dvije mogućnosti. Dakle, svinjetina za perad i perad za svinje. Što se tiče davanja e, brančevina mesa peradi za prehranu svinja, e, moram istaknuti da je ta prehrana kompleksna i zato nam je potrebna metoda kojom bi se mogli identificirati proteini koji proizlaze iz e, svinjetine. A proteini koji dolaze e, dakle od krvi svinjetine ili od mlijeka e, dolazi do dovodi do do lažnih pozitivnih rezultata. Osim toga, metode PCR kojima trenutno raspolažemo nisu dovoljno pouzdane, tako da ćemo se možda opredijeliti za e, neke druge metode koje su složenije. S druge strane, e, proteini svinjetine u prehrani za perad e, su predmet trenutnih ispitivanja, tako da će to vjerojatno biti izvedivo u kraćem vremenskom roku. Što se tiče specifičnog rizičnog materijala, za male preživače namjeravamo revidirati popis. Ovaj tekst će također biti predmet rasprave na stalnom odboru i to e, će se temeljiti na mišljenju koji dobijemo od EFSE. Da vas samo podsjetim da u Europi imamo trenutno samo dva slučaja GSA kod malih preživača i to od početka 2000. godine. Prema tome nema nikakvog razloga za time da se revidira popis specifičnog lističnog materijala za male preživače tim više što e, ne postoji nikakva međunarodna pravila u tom smislu, a to ne predviđa niti Međunarodna organizacija za epizodije. Što se tiče goveda, je namjerava prilagoditi vlastita pravila, e, tako da to, na to još čekamo. Što se tiče kontrole GSA. Na početku sam istaknuo da se ovdje da su ukinute dvije mogućnosti. Naime, dvije države članice e, nemaju mogućnost podizanja e, dobi za testiranje, to su Bugarska i Rumunska, tako da moraju vršiti ispitivanja na životinjama koje su zdrave, dakle životinjama za klanje, koje imaju 30 mjeseci, a što se tiče rizičnih mjeseci, u dobi od 24 mjeseca ili više. Što se tiče kapaciteta kojima Rumunjska i Bugarska raspolažu, vezano uz ispunjavanje kriterija za reviziju e, programa za nadzor, mi to trenutno razmatramo, ali još uvijek nam to nije došlo na dnevni red. E, htio bih skrenuti e, pozornost odbora na još nešto, a to je dakle bolest, kronična bolest propadanja. Imali smo jedan prvi slučaj u četvrtom mjesecu u Norveškoj, naime ta bolest e, se do sada nije bila pojavila u Europi. Norveška je poduzela određene mjere na nacionalnoj razini. E, sada trenutno ima pet slučajeva. Prvi slučaj se dogodio kod divljih jelena Mi smo reagirali na to i uveli smo zaštitnu mjeru kako bismo ograničili kretanje životinja iz Norveške, posebno prema drugim nordijskim zemljama, Švedskoj i Finskoj, i s time da smo izolirali određena područja, a kretanje životinja u Norveškoj trenutno je pod nadzorom. E, mislim da moramo biti oprezni kada je riječ o toj bolesti, jer način e, na koji se ona prenosi nije isti kao kod ostalih e, TSA. Naime, nakon što se dogodi kontaminacija u nekoj zemlji, vrlo je teško iskorijeniti tu bolest. Zaključno želim reći da smo posljednjih nekoliko godina zabilježili vrlo pozitivan trend kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u Europi i zato je važno da imamo pristup koji je razmjeran u odnosu na e, slučajeve pojave te bolesti, da kako evaluacija se mora vršiti od slučaja do slučaja na temelju znanstvenih činjenica i moramo imati na raspolaganju sve potrebne mjere kontrole. Mi ćemo ostati u kontaktu sa međunarodnom zajednicom. Naši propisi će se mijenjati sukladno izmjenama u e, Međunarodnoj organizaciji za epizodije, a vezano uz ove bolesti. E, želimo dakle spomenuti e, kroničnu bolest propadanja. Tu moramo biti vrlo oprezni. Mi smo zatražili mišljenje od EFSE na tu temu. Očekujemo njihovo mišljenje uskoro. E, dakle, glavni je cilj da se sada spriječi kontaminacija životinja, ali ćemo također produbiti te mjere na temelju mišljenja koje dobijemo o EFSI vezano uz ovu bolest. A što se tiče grebeži, ovaca i tu će naš pristup biti prvenstveno iz e, perspektive zdravlja životinja. Hvala na pozornosti, rado ću odgovoriti na vaša pitanja i e, mogu vam razjasniti ovo pitanje prehrane, e, dakle, od bjelančevina peradi koja se koriste u prehrani svinja i obrnuto, ako to nije bilo dovoljno jasno. Hvala lijepo na svemu, a sad počinjemo raspravu, gospodin Poc. Hvala. Imam dva pitanja. Prvo, ne mogu baš točno razumjeti zašto uopće postoji zabrana za recimo proteine insekata koji bi se davali u hrani za e, peradi. Tako i sve ovo što ste mi rekli, to mi baš nije sasvim jasno, ali to sad nije glavni problem. Glavni je zapravo nešto drugo. Mene zanima kako komisija reagira na ovo, da postoje zemlje članice u kojima se takvi proteini prodaju kao gnojiva, a onda se koriste za hranu za životinje, posebno svinje a to je činjenica. Pa me sad, to je upravo ono što komisija želi jer u pitanju je neka vrst kanibalizma. Drugim riječima, prodaju se proteini kao gnojivo, a poljoprivrednici ih onda koriste uzgajivači kao svinsku hranu. Pa me zanima jeste li vi toga svjesni, jer oni de facto jedu proteine vlastite vrste, utoliko je to kanibalizam u nekom Roko, Pa me zanima šta kaže komisija na to. Hvala sada gospodin Pedičini. Hvala gospodine predsjedničine. Iz eh, izlaganje je potpuno vidljivo je eh, da dolazi do smanjenje TSE. E, eh, to pokazuje zapravo e, zaštitu zdravlja ljudi i koliko su europske mjere profunkcionirale. No u ožujku ovo godine e, bio je slučaj u Francuskoj jednog govoda. Dakle, ja se pitan e, koji je rizik za europske potrošače je li komisija od deset tražila znanstveno, mišljenje o tome, o tim izoliranim e, slučajevima? Bilo bi vrlo važno znati u kojoj smo fazi, hoće li to mišljenje biti objavljeno do 2017 i hoćemo li mi imati neke preliminarno mišljenje. Također postoje li rezultati studije proteina životinskog porijekla i koliko njih dospjeva do komposta, koliko dospjeva do hrane, a koliko se uništava. Hvala. Hvala lijepo. Imamo li još pitanja? Ako ne, onda se možemo vratiti komisiji za odgovore. Eh, Hvala predsjedniče. Eh, dakle, što se tiče pitanja koje je postavio zastupnik Poc, htio bih reći sljedeće. Kao prvo što se tiče eh, uporabe proteina za druge svrhe, dakle riječ je o prijevari. Komisija za to zna i surađuje sa državama članicama kako se to više ne bi ponovilo. Da kako mi se oslanjamo na rad nacionalnih inspekcijskih tijela za adekvatnu primjenu propisa. Dakle, vrlo je teško kontrolirati takve vrste krivih upotreba, ali mi smo toga svjesni i reagirat ćemo. Što se tiče kukaca, zabrana koja je trenutno na snazi je vezana uz naše propise. Naime, uporaba tih proteina nije dopuštena. Najprije će se otvoriti mogućnost za uporabu kod ribe E, uglavnom je to iz razloga lakše kontrole. Što se tiče peradi, e, to će nastupiti tek u drugoj fazi. Moramo biti sigurni da u slučaju da pronađemo proteine možemo utvrditi taj riječ o proteinima e, koji, dakle, kojima je podrijetlo od kukaca. Što se tiče pitanja kolege Pedića, trenutno nemamo nikakve smjernice od strane europskog tijela od EFSE. E, očekujemo njihovo mišljenje 2017. godine. Francuska je imala dakle, bila ocjenjena kao zemlja u kojoj je rizik slab, a sada je prešla u status zapravo ustanovljeno da je rizik veći. E, dakle, mi se nadamo da ćemo dobiti mišljenje EFSA do kraja sljedeće godine, pa ćemo vidjeti što onda. Što se tiče podataka vezano s proteine, nemam sada na raspolaganju te informacije, ali vam e, mogu kasnije podastrijeti više brojčanih podataka, ako želite. Hvala. Hvala. Imate li daljnjih pitanja? Izvolite, madam Krostec. Hvala, hvala lijepo. Ja bih se želim nadovezati na ovo što ste rekli. E, što se tiče Francuske, kažete da je nažalost izmijenjen status Francuskoj unazad nekoliko godina, no pitam se je li poznato odakle je došla kontaminacija tog stada u Francuskoj Dakle, postoje li e, razlozi? Znamo li što se tu točno dogodilo? Da, u Francuskoj je provedena e, jedna vrlo sveobuhvatna istraga i nije, e, koja nije uspjela odrediti uzrok kontaminacije i upravo zato smo uputili to pitanje EFSI. Pitali smo sve države članice u kojima se eventualno pojavio takav slučaj da nam daju e, svoje podatke e, iz svojih istraga, dakle u posljednjih nekoliko godina, da bismo mogli bolje protumačiti ovu pojavu. Francuzi su uistinu vrlo detaljno i iscrpno odradili ovu istragu, međutim nisu uspjeli ustanoviti koji je uzrok. Hvala lijepa, mislim da možemo zatvoriti ovom točkom i današnji prijepodnevni rad i vidimo se onda danas poslje podne u 3 sata na drugom dijelu današnjeg sastanka odbora Hvala.